Čestitam e, nakon njegovog izbora za ministra u grčkoj vladi, njegovo e, članstvo u Europskom parlamentu e, je upražnjeno zapisnik ovog, ove